Rezolucija, rezolucije sutra u podne. Sada imam jednu najavu jedne promjene u našem dnevnom redu. A riječ je o prijedlogu izmjene koje su dogovorile klubovi zastupnika. Sutra popodne rasprava koja je dogovorena prema članku 122 o rizicima povezanim sa zbivanjima u Egiptu je povučena s dnevnog reda. Tu nema komentara, znači e, prihvaćeno. A sljedeća točka na dnevnom redu je zapravo